Good morning, ladies and gentlemen. Welcome Dobro jutro, dame i gospodo. Dobrodošli na još jedan sastanak odbora. Molim vas da zauzmete mjesta. I možemo započeti s radom. Molim vas da stavite karticu za glasovanje u kutiju. Pa da napravimo test. Otvaram glasovanje. press button. Molim vas pritisnite gumb na uređaju. Sve funkcionira. Izvrsno. Pilar. Sve u redu. Izvrsno. Glasovat ćemo zajedno s Pilar. Što je s ostalima? Kolega još nije spreman, pričekat ćemo još malo, ali ne više od tri minute. Jeste li spremni? U redu, hvala svima. Možemo onda krenuti. Hvala, sustav funkcionira. Dakle, prije svega ćemo glasovati o obrazovanju u digitalnom dobu, izazovi, prilike i pouke za oblikovanje politika EU-a. Izvijestitelj za mišljenje je Tomas Dojić. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9 za, protiv, provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 10 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se ovaj put. Kompromis 2. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv suzdržani usvaja se. 55 za, protiv suzdržani odbija se. 58 za, protiv suzdržani provjerit ćemo. 58. provjera. Zatvaram glasovanje. usvaja se. 60. za, protiv, provjerit ćemo. 60. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Završno glasovanje o skupu amandmana koje smo usvojili poimeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 48 za, 1 protiv, 3 suzdržana i čestitke izvjestitelju. Mišljenje, privremeno izvješće o VFO-u 2021. do 2027. stajalište parlamenta u cilju postizanja dogovora. Ja sam bio izvjestitelj za mišljenje. Kompromis broj 1 za, protiv, suzdržani, Usva se 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. Četiri za, protiv, provjerit ćemo. Četvrti amandman, zatvaram glasovanje, usvaja se. Pet za, protiv, provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se sedmi za, protiv, suzdržani, odbija se. Osmi i deveti zajedno za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deseti za, protiv, suzdržani, odbija se. osamnesti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, ispričavam se, 58. Nakon 18. prelazimo na 58. Tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo 58. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dodatak kompromisnom amandmanu 2. Za? Protiv? Provjerit ćemo. Dakle, dodatak drugom kompromisu. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dakle, to je dodatak drugom kompromisu e, zahtjev zelenih. Prvi je bio zahtjev SID-a, sada imamo zahtjev zelenih. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Provjeravamo dodatak drugom kompromisu. Na zahtjev zelenih zatvaram glasovanje. Usvaja se. 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. za, protiv, provjerit ćemo. 17. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dodatak e, kompromisu 3 na zahtjev zelenih za, protiv, provjerit ćemo. Dakle, dodatak trećem kompromisnom amandmanu. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 24. za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. 24. 24. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis broj 4. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se dodatak četvrtom kompromisu, to je zahtjev zelenih, tko je za, protiv, provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Treći za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31. za, protiv, suzdržani, odbija se. Peti kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis šesti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dodatak šestom kompromisu, to je zahtjev SID-a i zelenih. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis sedmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis osmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dodatak osmom kompromisu, zahtjev zelenih, tko je za, tko je protiv, provjerit ćemo. Dodatak kompromisu broj osam, zahtjev zelenih, zatvaram glasovanje. Usvaja se. 57. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 56. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 39. za. Protiv. E, provjerit ćemo. 39. Provjera za 39. amandman. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 35. za, protiv, provjerit ćemo. 35. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na 59. za, protiv, suzdržani. Usvaja se 60. za, protiv, suzdržani, odbija se. 61. za, protiv, suzdržani, odbija se. 63. za, protiv, provjerit ćemo. 63. Zatvorom glasovanje. Odbija se. 65. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo još jedan put. 65. amandman. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 67. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 66. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 68. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 69. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 70. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Završno glasovanje o skupu amandmana koje smo usvojili Poimeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Dobar rezultat i čestitke izvjestitelju. Hvala svima. U redu, hvala vam. Dragi prijatelji, ne morate napustiti dvoranu, budući da imamo sastanak odbora još dva i po sata. Htio bih vas eh, informirati o tome, jer da kako to vam nije poznato. Let Dragi kolege, prelazim na sljedeću točku dnevnog reda, točka broj 10, uspostava namjenskog financijskog programa za razgradnju nuklearnih postrojenja i zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Peter Kurumbašev je naš izvjestitelj. Ovaj prijedlog ima za cilj pomoći državama članicama u postupku razgradnje nuklearnih elektrana u posljednjoj fazi životnog ciklusa. To se temelji na članku 230 e, i 203. ugovora o Euratomu, što znači da će vijeće usvojiti uredbu nakon konzultacija s Europskim parlamentom, međutim pritom nije dužno uzeti u obzir mišljenje parlamenta. Naš izvjestitelj, gospodin Kurumbašev, Peter, izvoli. Mhm. Hvala što ste mi dali riječ. Kao što vam je svima poznato, postoje dva programa za nuklearnu elektranu Kozlodu i Bohunice koji su uspostavljeni u postupku pregovora sa Slovačkom i Bugarskom. Ovo je nastavak obveze Europske unije da pruži financijsku pomoć objema državama članicama u razgradnji nuklearne elektrane Kozlodu jedinice 1 i 4 te Bohunice 6. Također e, postoji program za razgradnju nuklearnog postrojenja i zbrinjavanje radioaktivnog otpada te e, zajedničkog istraživačkog centra u Belgiji, Njemačkoj i Italiji. Cilj je ovoga prijedloga koji pozdravljam riješiti probleme u razgradnji nuklearnih elektrana i zbrinjavanju radioaktivnog otpada kako bi se optimizirale sinergije i razmjena znanja. Ovdje moram naglasiti da je za budućnost pod pokroviteljstvom zajedničkog istraživačkog centra važno uspostaviti jedan istraživački tim ili možda čak istraživački institut koji bi mogli prikupljati informacije i znanje o samom postupku razgradnje u pojedinim jedinicama i državama članicama. Mislim da bi se takva praksa mogla koristiti i u budućoj razgradnji jedinica nuklearnih elektrana u EU, a možda i izvan nje. Kako bismo dobili kvalitetno zakonodavstvo temeljem važeće uredbe o Euratomu 1368 moramo razmotriti uzimanje iste pravne osnove kao i kada je bilo riječ o nuklearnoj centrali Ignolina u Litvi. To bi moglo olakšati Europskoj uniji i uspostavu višegodišnjeg financijskog okvira, te bismo dobili objektivni pristup Europske unije u području energetike. Time bi se dobila prilika da se iskoriste resursi na raspolaganju za razgradnju nuklearnih elektrana u drugim zemljama imamo 466 milijuna, 43 za Bugarsku, 60 za Slovačku i imamo također sredstva za zajednički istraživački centar. Razgovarao sam sa predstavnicima Litve, Slovačke i Bugarske. Jedina zemlja koja nije tražila povećanje sredstava je bila Bugarska. Posebno kada je riječ o Litvi, o tome smo i jučer razgovarali, mislim da bi oni trebali dobiti više sredstava nego što je to predložila komisija, to je jučer rekla gospođa Hans. Članak sedmi kaže nešto s čime se ne slažem, dakle ne više od 50% sudjelovanje Europske unije. Što to znači? To bi moglo značiti i nultu stopu financijske pomoći. U Bugarskoj imamo, uh, u Slovačkoj imamo 63%, tako da čak niti ovaj prijedlog komisije nije u skladu sa važećom praksom. Želim uh, pohvaliti Bugarsku i Slovačku, njihovi programi razgradnje se sada završavaju u Slovačkoj bi to trebalo biti gotovo do 2025. ili 2030. godine. Ne mislim da bi trebao postojati maksimalni prag za financijsko sudjelovanje Europske unije, trebali bismo imati minimalni prag. Također želim naglasiti da razgradnja četiri jedinice nuklearne elektrane Kozloduj u Bugarskoj eh, je zapravo preuranjeno. Imali smo velik broj eh, programa za modernizaciju Kozloduja. U Bugarskoj se javnost ne slaže s time da smo stavljeni pred takav izbor. Želite li ući u uniju, morate zatvoriti te jedinice, posebno jedinice 3 i 4, koje bi još danas mogle biti u funkciji. A cijena bi bila 14 ili 15 eura po megavat satu što je doista vrlo niska cijena i ne može se postići niti iz jednog drugog energetskog izvora. Mislim da isto vrijedi i za Slovačku. Što se tiče Litve, tamo je situacija nešto drugačija, budući da su jedinice drugog tipa. Dakle, postupak razgradnje podrazumijeva i prilagodbu infrastrukture, budući da postoje četiri operativne jedinice jednog tipa, a izgradnja nove infrastrukture za razgradnju podrazumijeva izmjene u domaćem zakonodavstvu. Uloženi su veliki napori kako bi se ispunile preuzete obveze za sigurnu razgradnju reaktora. Još jedanput želim e, pohvaliti ovaj prijedlog Europske komisije. E, također sam e, predložio neke izmjene, posebno što se tiče financijskih sredstava i to u članku 7. Što se tiče Bugarske i Slovačke, moram istaknuti da su to dva vrlo pozitivna primjera. Mislim da bismo buduće morali surađivati na tome zajedno sa međunarodnom organizacijom u Beču sa UN-om kako bismo uspostavili jednu svjetsku radnu skupinu za razgradnju reaktora različitih tipova u različitim zemljama. Ne radi se o znanju koje bi zemlje trebale zadržati za sebe. To je znanje koje trebamo podijeliti s drugima u svijetu. Hvala kolege. Hvala sada izvjestitelji u sjeni za EPP. Gospodin Landgren. E, gospodin Langen. Hvala predsjedniče. Juče smo raspravljali Ignalini. Ignalina je jedna čisto drugadina, drugačija stvar od reaktora u Slovačkoj i Bugarskoj. Naime, Ignalina je onda u bila prisilno zatvorena kad se pregovarala s pristupom o Litvi. Mislim da je bila 2006. i 2009. kada su ove obje nuklearke tipa Černobil bile zatvorene. A što se tiče Bugarske i Slovačke oba reaktora kojima raspravljamo danas, e, imaju puno manje probleme u tom pogledu. Znači prvo se radi o problemima E, osim toga, ti programi zatvaranja i razgradnje bili su brzi i uspješni, dakle manje u cijeloj dimenziji. A drugo, u ovom području također e, e, što se tiče primjedaba revizorskog suda iz 2016. Naime, tada je Revizorski sud e, tražio veću, e, preporučio veće sufinanciranje strane države članica od 2016. do 2020. i nakon 2020. Znači, istovremeno sa priznavanjem vlastite uloge zemalja članica po principu prouzročitelja kao i e, za E, na dodavanje nacionalnih sredstava za razgrađivanje i e, zbrinjavanje otpada. E, danas se radi o nuklearkama u Slovačkoj i Bugarskoj i kolega se dakle bavio tom tematikom. Načelno se s njime slažem da se uskladimo sa predlozima komisije E, to je zapravo upravo suprotno onome što je predlažio revizorski sud prije dvije godine. E, a što se tiče e, sufinanciranja i sa 15 na više posto. Dakle, isto vrijedi i za Ignalinu gdje smo došli do 20% i gdje je izvjestiteljica predlostila samo 14% znači 86% financiranja od strane Europske unije. To se s jedne strane čini jednostavno na prvi pogled, ali načelno, po mojim dugogodišnjim iskustvom, učinkovit, učinkovito eh, eh, upravljanje takvim e, pogonima je puno bolje kada i zemlje članice sudjeluju. ako imate 100% financiranje, samo onaj ko financira ima interes na tome, a onaj kojeg se to tiče zapravo ne. U tom smislu smo razmišljali o ovim predlozima i istovremeno smo razmišljali o tome da je to e, s, e, sa ovim zajedničkim istraživačkim centrom u Belgiji, Ispru, Nizozemskoj i Italiji i u e, da se to nekako međusobno poveže. Znači da se tamo pohranjuju znanja i razmjenjuju dalje. U potpunosti se slažem e, sa izvjestiteljem, to bi imalo smisla. S druge strane, kada općenito razmišljamo o stanju u nuklearnom sektoru, polovica zemalja članica ili gradi novo ili obnavlja ili kao u Francuskoj ima E, golemi blok nuklearne energije, dok u mojoj zemlji Njemačkoj e, više manje se upravlja našom nuklearkama do 2020. bez ikakvog doprinosa Europske unije, bez ikakvog, znači u mojem Milham Kerlicht, u mojem okrugu je najnovija e, E, najnovija takva prilika, e, odnosno takav slučaj gdje se razgrađuje bez e, ikakvog doprinosa Europske unije, zato sam da to da se zadrži udio, dogovoreni udio zemalja članica a i da se sve razriješi što je prije moguće. Mislim da ćemo tim načinom doći do zajedničkog stajališta. Hvala kolega za FDD, ali ne. Gospodin Pačitis. Zahvaljujem. Izvjestitelj i izvjestiteljima u sjeni. Hvala na detaljnom promišljanju ovog problema i prezentaciji. Govorim e, o problemima sa nuklearkama koje su u određenom trenutku došlo do vrlo čudnih političkih odluka. Na primjer, ona u Litvi može funkcionirati od 2017. bez problema. To je isto rečeno i za Bugarsku i Slovačku, to već rekao izvjestitelj. Pa da ukažem još na činjenicu da danas pokušavamo sve uvjeriti da E, pokušavamo zatvoriti nuklearku. Nije, ne radi se o zatvaranju neke tvrtke, pa, tvornice ili običnog proizvođača. Zato e, se slažem s izvjestiteljima e, da treba odrediti minimalno iznos za financiranje od strane Europe, od komisije, a zatim to taj iznos treba povećavati u skladu sa brzinom kojom se razgrađuje pogon. E, također treba uspostaviti istražni centar ili odbor koji bi prikupljao iskustva iz raznih zemalja u razgradnji i zatvaranju i to bi se e, onda moglo dijeliti sa drugima u EU i izvan EU što bi bila golema dodana vrijednost. Dakle, još jednom hvala sa svim vašim idejama se slažem. Hvala kolega da za komisiju. Gospodin Massimo Gariba, izvolite. Iz DG Energy-a. Da, da, upravo ste. Da, dobar dan, predsjedniče, uvaženi zastupnici. Prije svega zahvaljujem izvjestitelju gospodinu Kurumbačevom na odlično odrađenom poslu, reviziji ovih prijedloga. I e, jučer smo raspravljali u istom odboru pitanje Ignaline. Neću sada govoriti o tome, nego bih radije nešto rekao o sadržaju ovog prijedloga. Pa da podsjetim e, dve ključne stvari. Prvo, da je nuklearna sigurnost ključni prioritet Europske unije i upravo zato je komisija iznijela ove predloge da finalizira razgradnju i kosoduja i Bohunica. A drugi, drugi strateški argument koji se iznosi u ovom predlogu je da se sada po prvi puta zajedno e, i komisija koja e, e, zajedno predlaže razgradnja ovih dviju nuklearki i zajednički istraživački centar. Naime, zašto? Zato što se smatralo da se informacije i razmjena informacija bi mogli pokretati ovu naprednu fazu razgradnje i s time se u potpunosti slažemo, kao i sa što rekao izvjestitelj. I također želim reći da ove brojke koje su u predlogu komisije su one koje su i u planovima zemalja članice Slovačke i Bugarske za razgradnju ovih nuklearki i smatraju se dovoljnim za dovršenje ovih e, operacija razgradnje 2025. E, i 2030. Zatim, posljednja stvar koju e, želimo spomenuti, a to je prakse sufinanciranja. Dakle, sufinanciranje u ovim zemljama su raspon od 30-40% i također je jedan od kao što je rekao jedan od uvaženih zastupnika u intervenciji, izvješće Revizorskog suda iz 2016. ukazalo je na činjenicu da veće sudjelovanje dionika povećava i e, voljnost za sudjelovanje u procesu. E, znači, tako je ispravno rečeno da se poveća predloženo financiranje na zemlje članice te da se intervencija ograniči na maksimalno 50%. Hvala. Hvala još želim ispričati gospodinu Kohićaku i gospođe Leševarije. E, niste nam pokazali da se želite javiti za riječ, oprostite. E, dakle, gospođa Lešever je ovdje, no e, za Gue niste uopće vi na popisu nego gospodin Benita Zilaga, ali dobro, evo za Gue, izvolite. Hvala, evo, nažalost, ja sam samo inženjer, a ne stručnjak, ne političar, zato nisam izvjestitelj sjene za ove teme, jer e, ja zapravo znam o čemu se ovdje govori, za razliku od nekih važnih kolega ovdje. Znači, gospodin Langen je rekao da se mora E, razgrađivati prema odlukama vlade, znači svi nuklearni blokovi, sve nuklearke. Znači odluka je na državi članici i ona to mora sama financirati. To je logično. Pa ipak, protivno tome, pristupni ugovori triju država, triju država, kažem, Litve, Bugarske i Slovačke, uključuju i razgradnju nuklearki. Dakle, to je nešto što je progurala komisija, znači zatražila komisija i zato mi moramo doprinijeti toj razgradnju. I sad me zapravo, zapravo zapanjuje da neko iz komisije bez tehničkog znanja može odlučivati povećavati participaciju i udio dotičnih država pa bih htio pozvati te stručnjake iz komisije na tehničku raspravu. Naime, ako znaju koji je e, volumen betona koji se treba ukloniti, e, koji su, koja je pozadinska radijacija u svakoj od e, konkretnih materijala i što napraviti sa čelikom i kompozitnim metalnim materijalima i jesu li svjesni također činjenice da posebice u Litvi postoji također i skladište na 10 km dotične nuklearke i i je li netko ikada od tih stručnjaka radije je razgrađivao tako veliko postrojenje. Ja pak znam nešto o tome, pa zato postavljam ova pitanja. Ovo su pitanja koje treba razriješiti, a osim toga, mislim da smo juče načelno i široko govorili o programima za buduće istrage znači istrage o postupanju raznih e, niskoradioaktivnih i visokoradioaktivnih materijala kao i korištenje tog vrijednog materijala, iskorištavanje tog prostog vrijednog materijala. To je sve nešto što treba uključiti u naše programe budućih istraga. Jer e, sada govorimo o desecima reaktora, recimo u Njemačkoj, o ovim reaktorima u kojima se govori o ovom izvješću. No, postoji još cijeli niz drugih malih reaktora. Na primjer, u samom e, središtu Beča na sveučilištu koji će kad tad trebati također rastaviti i izbrinuti. I vjerujem da na brojnim sveučilištima postoje takvi mali reaktori i prije ili kasnije suočit ćemo se s problemom što učiniti s materijalom Eh, koji je korišten u tim reaktorima eh, i što napraviti s tim materijalima niske i visoke radioaktivnosti. I to je vrijedno, to su vrijedna saznanja, znanja i informacija koje treba koristiti u Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Austriji. Znači trebamo razviti takav program kako bismo pomogli riješiti ovaj problem koji će se svakako pojaviti u budućnosti. Gospodin Langen će se sigurno složiti sa mnom. Gospođa za NF, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. Mislim da je potrebno pružiti financijsku pomoć za razgradnju nuklearnih centrala i gospodaranje e, zbrinjavanje radioaktivnom otporom. Samo tri su do sada razgrađena, 126 su aktivna, 58 ih ima u Francuskoj. Sa budućim potencijalnim reaktorima to je uistinu veliki izazov. Razgradnja u Slovačkoj i Bugarskoj te njihovo financiranje proizlaze iz obećanja koja su dana prilikom pristupnog postupka i moraju se održati. Osim toga, ta je razgradnja nužna. 14 država članica kojih se tiče proizvodnje nuklearne energije moraju moći razmjenjivati znanja i praktično znanje u području razgradnje, ali isto tako i zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Iskustva stečena u EU moraju biti od koristi svim državama članicama kako bi se bolje koncipirale buduće nuklearne centrale za one zemlje koje su za to zainteresirane. Zajednički istraživački centar mora pružiti odgovarajuće znanstvene spoznaje kako bi se mogla oblakovati europske politike, međutim energetski miks ne mora biti u nadležnosti država članica, ne moraju moći o tome slobodno odlučivati. Bugarska i Slovačka su izgubili na desetke milijuna eura zbog zatvaranja tih nuklearnih postrojenja i danas ih i moramo pomoći u njihovoj razgradnji što je vezano uz imperative nuklearne sigurnosti. Svi moramo steći određena iskustva nakon te razgradnje, međutim to ne može e, omogućiti komisiji da se miješa u odluke, suverene odluke država članica. Potrebne su zajednička sredstva kako bi se olakšao transfer među projektima. Za razliku od izvjestitelja čini mi se nužnim da se odredi gornji prag sufinanciranja kako države članice ne bi svoju odgovornost prebacile na druge i čini mi se da je ova predložena stopa adekvatna. Zahvaljujem e, gospodine Langer. Mislim, dva puta vas je spomenuo gospodin Kohniček, pa ako se želite oglasiti na minutu. No, ako hoćemo živu raspravu, onda ipak bi se ček... E, trebalo očekati da, da se javi još jednom. Dakle, kolega inženjer i potpredsjednik rekao je da nema pojma o politici, no da je inženjer. Ali želim još jednu stvar pojasniti. Dakle, ne radi se o tome da netko iz e, tehničkog gledišta želi nešto spriječiti, nego ako to gledam e, na pravi način, već smo za Litvu e, gdje troškovi iznosi 1,5 milijardi eura, bugarski 731 milijuna, slovačka 671 milijun 890 milijuna za istraživanje učinaka. Tako da zapravo dolazimo na priličnu brojku. Dakle, ovdje treba pogledati, ovdje postoji osam nuklearnih reaktora prve generacije sovjetske izrade, E, koji su e, u pristupnom ugovoru bili uvjet, to je ispravno i zato je financiranje strane europske strane ovdje primjereno. No kod Ignaline, sjećam se 2008. To je bilo prije deset godina točno, kada je ruski inženjer i voditelj pogona rekao da sada u ovim nuklearkama imamo 300 milijuna eura za jačanje sigurnosti. A Ranije se eh, radilo od 30 do 50 eh, prijava eh, incidenata godišnja, a sada ih nema, a sada ih treba raskopati i rastaviti. Znači ovdje su uvjeti čisto drugačiji nego drugdje. Dakle, kod ignaline mogu dati 80% mirne savjeti, a 50% za druge dobra kvota i biti im i protiv sam toga da se sada vlastiti udio samo tako povećava. Hvala, zamolio bih Europsku komisiju za odgovor na ono što smo čuli, ali molim vas, budite, budite kratki. Europska komisija, izvolite. Gospodin Massimo Gariba. Ne, mi ne želimo komentirati. Hvala. Gospodin Kolumbašev, izvolite, imate riječ. gospodine predsjedatelju. Dopustite mi da izađem iz uloge izvjestitelja i da govorim kao bugarski zastupnik. Vrlo je cinično, po mom mišljenju, tražiti od ove tri države da zatvore nuklearne reaktore i da se slože s tim e, uvjetima. Pa ja to nazivam ultimatumom. A onda komisija kaže morali ste se bolje pobrinuti za svoje reaktore. Pa to nije bila samostalna odluka suverenih e, država, nego uvjet koji je Europska unija postavila kada je brojila 15 e, članica. Rečeno nam je ući ćete uniju ako zatvorite te reaktore. E, Litva i Bugarska su na taj uvjet pristale a kao što je rečeno, litavski e, reaktor e, mogli su sa RO e, metodom raditi još i moglo se izbjeći davanje 63 milijuna eura pomoći a to govorim e, kao netko ko je razgovarao s predstavnica sve te tri e, vlade. Dakle, mislim da nije dobro da komisija izbjegava ovu e, obvezu koju je zapravo preuzela kada je državama članicama postavila ultimatum. Kada suverena E, država donese takvu odluku, onda je na njoj i odgovornost. Međutim, e, u ovim slučajevima to nije bilo tako jer je od država članica to traženo od strane e, Europske unije. Nije stoga u redu da komisija pokušava izbjeći svoje obveze iznaći ćemo, uvjeren sam, rješenja za ovaj e, problem. Bugarski i slovački primjer su dobar primjer e, razgradnje. E, nadam se dobrim programima za ove dvije države članice u sljedećem razdoblju. Nadam se da će biti više financiran za zajednički istraživački centar Isto tako, bit će važno koristiti znanje iz različitih država članica o različitim reaktorima, jer će to znanje biti korisno ne samo za Europsku uniju, nego za cijeli svijet. Amandmani se predaju do 18. listopada, razmatraju se 5. E, studenog, a na odboru glasamo 3. prosinca. Idemo dalje na Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije. Važno pitanje ne samo za Europsku uniju, riječ je zapravo o globalnom međunarodnom projektu. Razmatramo nacrte izvješća i izvjestitelj Marijan Žan Marinescu podsjetio bih vas da vijeće nema obvezu savjetovati se s parlamentom, ali je parlament odlučio izraziti svoje stajalište u izvješću na vlastitu inicijativu. Ovo je važna tema o kojoj smo nekoliko puta raspravljali unutar našeg e, odbora tako da je mi ovaj put e, odgovaramo na prijedlog komisije za izmjenu i dopunu odluku 2007 kroz 198 eura atoma kojim e, kojim se predaju zapravo odgovornosti odnosno neke koristi tom zajedničkom zajedničkom E, poduzeću. A sada dajem riječ e, kolegu Marinesku. Dakle, mi e, dalje podupiremo ovaj predlog. U ovom trenutku to dobro funkcionira. dobro, možda neke problema koje smo imali prethodnih godina. A sada postoje također i vanjska kontrola i tako dalje. Dakle, u svom izvješću imam e, neke napomene na pitanja upravljanja, odnosno te prirode, imam još nekoliko komentara. E, dobro, još nije odlučeno koliko se, koliko ima članova u tim e, tijelima također niti kada bi se sastanak mogao održati niti tako, no dobro. Ali načelno podupirem prijedlog i zahvaljujem komisiji. Hvala. Hvala lijepo. Bili ste vrlo jasni, vrlo kratki, vrlo koncizni i odlučni u vašem prijedlogu. Za za SND Flavio Zanonato. Hvala gospodine predsjedatelju. Želim se kao prvo zahvaliti gospodine Marinesku na ovom e, nacrtu izvješća s kojim se slažemo. Slažem se s potrebom da se zajamči pravilno financiranje u istraživanju u područje fuzije a isto tako želimo da ITER pokaže u budućnosti kako se fuzija može iskoristiti kao e, održivi izvor energije. Ovaj projekt mora pokazati kako se može kontrolirati fuzija na značajno vrijeme. Dakle, dajem punu podršku sudjelovanju Unije u ovom projektu. Isto tako slažem se s prijedlogom izvjestitelja u vezi financijskih obveza u okviru sljedećeg višegodišnjeg okvira. Što se tiče e, onog što je rekao kolega Marinesku, posebi se mi se čini važan stavak kojim se poziva vijeće da uspostavi suradnju i sinergiju između e, Euratoma, programa za istraživanje i ITERE. Dakle, valja uspostaviti postupke i protokole za sve to. Dakle, povećava, poziva se e, poziva se e, vijeće da o tome zapravo razgovara i prenese tu temu u radne skupine unutar svog okviru iskorištavam priliku pa postavljam pitanje izvjese što mislite kada pozivate kada pozivate vijeće da pozove države članice da financijski e, sudjeluju one države članice koje su domaćini e, projekata. Mi ćemo imati amandmane i zato pozivam, baš kao što je to učinila komisija u komunicija 2017. da se rezervira dovoljno vremena i uspostave pouzdani rokovi. Parlament mora prihvatiti novi pristup upravljanju rizika koje je preuzao ITER, ali isto tako da i dalje ispituje mogućnosti pojednostavljenja upravljanja. Isto tako mislim da bi inicijative trebale pokrivati a, mogućnost da se parlament uključi u savjetodavnu kao savjetodavac vijeću. Isto tako da se zbog toga reformira e, ugovor o Euroatomu jer parlament je za, su zakonodavac. Ovo je veliki i značajan znanstveni projekte projekt sedam država e, sedam država koje e, su zapravo najveće doprinositeljice ovom projektu e, su one na koje otpada 50% energije na svijete. Govori se zapravo o racionalizaciji i upravljanju i samo moramo e, pratiti da ne bude e, kašnjenje i da se revizija troškova obavlja pravovremeno. Hvala. Gospođa Rivasi za zelene. Projekt e, ITER kad pogledamo amandmane je e, e, akter koji će riješiti klimatske promjene. Tako se barem navodi u amandmanima koje predlaže e, predlaže izvjestitelj. Međutim, ako je 2050. to će biti a, kasno. Kada kažete da će fuzija odigrati važnu ulogu u budućnosti e, kao e, potencijalno neiscrpiv izvor e, energije, a što je u skladu sa zaštitom okoliša, odlazite po mom mišljenju predaleko. Naime, moramo govoriti govorimo o 5,9 milijardi, a ta je svota sada narasla. Dakle, treba gledati i na aspekt konkurentnosti. Procijenjen procijenjen je na 65 milijardi milijardi dolara. No, to je vrlo složeno e, pitanje. Europa doprinosi, ali druge države doprinose na drugačije načine, recimo kroz opremu ono što mi želimo učiniti, želimo zapravo iskoristiti sunce, staviti ga da tako kažem u kutiju, ali to je vrlo teško jer nemamo čelika, odnosno materijala koji bi podnio tu vrstu topline. Dakle, pitanje komisiju kada očekujete da će ITER biti povezan sa električnom mrežom? moramo prvo imati demo reaktor, a nakon njega proizvodni reaktor. Govorila smo o 2050. ali kasnimo za 10 godina a tu je i pitanje troškova razgradnje ITERA. Mi smo 2010. razmatrali tu mogućnost, govorili smo o fuziji kao čistoj e, energiji. Naravno, poznate su mi opasnosti radioaktivnosti. će je e, u velikim količinama dođeli do e, nekog nekog problema, dakle doći će do bombardiranja čestica. Mislim da je ITER zapravo možda najveći primjer trošenja europskog novca. Time bismo mogli uložiti u energetsku tranziciju, obnovljive izvore energije. Svi govore o klimatskim promjenama i koliko je hitno djelovati, ali ovaj projekt to neće riješiti. Dragi kolege, e, ja se slažem sa ovime što rekao kolega iz socijalista, a to je da trebamo revidirati ugovor o Euratomu, jer mi možemo dati samo mišljenje e, i to mišljenje parlamenta nema neko važno mjesto. Mislim da bismo trebali revidirati ugovor o Euratomu. Hvala. Sljedeći govornik na mom popisu je <laughs> gospodin inženjer. Izvolite. Hvala. Pa ja se ne mogu složiti s ovime što je rečeno. E, dugo smo jučer razgovarali o budućem programu za istraživanje i razvoj i bilo je rečeno da trebamo doista staviti naglasak na tehnološki naprede programe. Ovaj program fuzije je doista takav jedan primjer. Vidjeli ste e, da je ovdje riječ o materijalima za visoku temperature. To je jedno novo okruženje. Danas se proizvodi plazma u tom e, reaktoru se proizvodi plazma. Mi e, nastojimo kondenzirati tu plazmu, to je naš prvi cilj. Međutim, tu se ni na koji način ne govori o zaštiti okoliša i globalnom zagrijavanju. ćemo u drugoj fazi jedno postrojenje, a u trećoj fazi ćemo e, dobivati energetiku, dobivati energiju, e, barem se tako nadamo. Dakle, riječ je o tehnološki naprednom istraživanju i teško reći idemo li pravim smjerom, no riječ je uistinu o naprednom istraživanju, to je nešto što je jedinstveno i treba se zapitati prava pitanja, kao što ste rekli, što učiniti s tim materijalima e, kada jednom e, dođe do faze razgradnje. Dakle, ponavljam još jedan put, riječ je o naprednom istraživanju, tako da bismo to trebali podržati. Evropska unija nije samo trgovinska unija, ne radi se samo o slobodi kretanja osoba, nego i slobodi kretanja novih ideja. I upravo to napredno istraživanje nam može omogućiti da zadržimo vodeće mjesto u svijetu i ITER je sastavni dio toga, zato podržavamo ovaj projekt. Hvala vam lijepo. Sljedeći je gospodin Tamburano. Izvolite. Hvala izvjestitelju na ovom e, izvješću. žele se zapravo poboljšati zajednički poduhvate. Mi možemo e, dijeliti stajališta kolega, kolege. Slažem se sa kolegom Zananatom, no to je neki opće e, stajalište kako i parlamente mora dati svoje mišljenje o ovome kao i o mnogim drugim e, pitanjima. A što se tiče ITER-a, nažalost, imamo drugačiji stav. Mi ne vjerujemo da e, eksperiment e, u ovom području nije važan, nego zato što je ovaj projekt usisao nesrazmjerna sredstva iz e, iz Unije, a mnogo toga nije realizirano. U prvom stavku se kaže kako bi ovo poduzeće trebalo odigrati važnu ulogu u budućem energetskom krajeliku a isto tako odgovoran prema okolišu i istodobno konkurentan tržišnom. Međutim, to je po nama izvorni e, grijeh Dakle, prije 2050. neće biti konkretnih e, rezultata, a golema financijska sredstva država članica i Unije će do tada otići u taj projekt. Za sada ne vidimo nikakvu svjetlost a očekujemo čistu energiju. Da tu postoji e, nešto već bi se dogodilo imamo e, ko zna koji e, ko zna koji po redu, e, po redu izvješće IPCC-a koji smanjuje granicu za katastrofu u klimatskom smislu na 2030. Dakle, važno je danas ustanoviti čime možemo promijeniti situaciju, čime, koje su to izveri koji nam mogu pomoći. Kružno gospodarstvo je važno, je važno u tome. Vrlo je važno da se prestane rasipati energija. Nemamo vremena za gubljenje. I na kraju postavljam filozofsko pitanje jer nam možda treba i nešto van tehničke sfere čovječanstvo je e, e, zasićena, tim raznim energijama koje se obođavaju kao spasitelji svijeta. Hvala. Gospođa Le Chevalier bi trebala biti sljedeća, međutim nije nema u dvorani. Gospođa Gosteć. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Ja bih e, prije svega željela čestitati našem izvjestitelju, kolegi Marinesku. Doista njegovo izvješće sjajno. ITER nije samo evropski nego međunarodni projekt i Evropska unija se obvezala prema nekim drugim svjetskim zemljama, a prednost je u tome što se ITER nalazi na tlu Evropske unije. Mi smo veliki e, doprinositelj, zapravo naš udio je 45%, riječ je o jednom dugoročnom, vrlo inovativnom projektu i e, da kako ne možemo odmah dobiti rezultate tog ulaganja, no riječ je o jednom dugoročnom projektu koji će biti važan za buduće naraštaje i naši političari moraju razmišljati upravo o budućim generacijama. Da, riječ je o vrlo kompleksnom i ambicioznom projektu, upravo zato što ima i određenu međunarodnu dimenziju. Tu postoje i e, brojni pozitivni vanjski efekti osim energije fuzije E, koju su svi spomenuli, a to je ključno budući da je riječ o jednom znanstvenom projektu. Taj projekt će nam omogućiti da razvijemo znanstvene i tehnološke mogućnosti kojima trenutno ne raspolažemo. No isto tako je važno da se uh, ulaže u taj segment kako bismo dobili inovacije posebice imajući u vidu da će te inovacije imati pozitivne posljedice na brojne tehnološke sektore. Ne radi se ovdje samo o fuziji, premda je to ključan element. Postoje i druga znanja koja se mogu izvući iz tog inovacijskog projekta. U usporedbi sa obnovljivima i izvorima energije, da, može se raditi ta usporedba iako to nema veze jedno s drugom. To su dvije teme koje nisu usporedive, ti projekti nisu usporedivi. Ovdje imamo jedan projekt koji je usmjeren prema budućnosti i smatram da ITER zaslužuje našu snažnu potporu. Hvala. Gospođa Mudi. Hvala vam lijepo i zahvaljujem izvjestitelju te izvjestiteljima u sjeni na ovome izvješću. Ja ću se nadovezati na komentare kolega. Mislim da je riječ o jednom vrlo važnom i impresivnom projektu. E, to je nešto što bi trebao biti jedan od naših odgovora na klimatske promjene. A budemo li se oslanjali samo na ITER, e, zanemarit ćemo svoje odgovornosti, ali to nije slučaj. Ovaj ambiciozni projekt treba biti sastavni dio našeg odgovora na klimatske promjene i druge tehnološke izazove. Također moramo e, prepoznati činjenicu da ovaj projekt već daje rezultate za europske građane, nova radna mjesta, naprednu tehnologiju, bavi se isto tako novim e, materijalima i tu dobivamo neke nove znanstvene spoznaje. Kao što su neki kolege već spomenuli, e, taj projekt je jedinstveni po tome što ima međunarodnu dimenziju. Mi smo predvodnici u tom projektu. Kao što smo čuli, taj projekt se nalazi na europskom tlu a htjela bih se zapravo e, nadovezati upravo na tu međunarodnu dimenziju, naime zajednički evropski Toris u Oxfordu je također važan dio ovoga projekta i mislim da JET treba nastaviti biti sastavni dio ITera s obzirom na sve što može ponuditi u smislu proizvodnje plazme i zato mislim da bi to trebalo ugraditi i e, istaknuti kada je riječ o iteru. Hvala. Ja ću zamoliti gospođu Le Chevalier da uzme riječ, ako želi. Ne želite uzeti riječ? Dobro, hvala u ime Europske komisije opće uprave za energetiku Masimo Gariba. Izvolite, hvala vam gospodine predsjedatelju. Morat ćete me saslušati, bojim se. E, kao prvo želim zahvaliti izvjestitelju na izvrsno odrađenom zadatku. On je iznio svoje komentare na prijedlog komisije. Mislim da je to dobro odrađeno. Većina tih komentara su e, administrativne naravi, no mislim da su bili važni kako bi se razjasnio i podržao ovaj prijedlog. Komisija će u svakom slučaju uzeti u razmatranje te komentare. Nakon što sam saslušao komentare pojedinih zastupnika, smatram da je potrebno istaknuti kako je ITER jedan dugoročni međunarodni projekt, doista je vrlo napredan u smislu istraživanja i također generira nova radna mjesta te općenito e, generira zapošljavanje u europskoj industriji. To je nešto što se već događa sada, a ne tek 2050. ili 2070. godine. To je također dugoročni odgovor na e, klimatska pitanja. Ne možemo se e, ograničiti samo na trenutnu situaciju kada e, sagledavamo to pitanje. Mislim da je komisija dala brojna pojašnjenja e, kada je prošle godine objavila komunikaciju koju je spomenuo gospodin Zanonato. Mi smo tu dali vrlo jasnu analizu našeg stajališta i potreba što se tiče financijskih sredstava u kontekstu sadašnjeg VFO-a, a i kasnije dakle dok se e, taj projekt ne bude u, fazi pune funkcionalnosti. U, u sadašnjem predlogu komisije stoji iznos od 6,7 milijardi eura. E, gospođa Rivazi iz Zelenih je postavila jedno pitanje, a to je kada će ITER biti spojen na mrežu. Pa zapravo ITER nije zamišljen tako da bude spojen na mrežu, nego da, da dokaže e, tehnološku i znanstvenu izvedivost fuzije kao izvora energije, što znači da će se zapravo proizvesti više energije nego za, kroz određeno vrijeme. Drugim riječima, na temelju iskustva izvučenog iz projekta ITER morat ćemo ići dalje i mislim da tu moramo riješiti neka pitanja što se tiče same konstrukcije uređaja umjesto da sada eh, razgovaramo o datumima. Što se tiče što se tiče razgradnje, u uredbi o ITER-u postoji jasna odredba o osnivanju fonda eh, iz kojeg će doći sredstva za razgradnju tog uređaja. Istino je da će se tu generirati određeni materijali, međutim ti materijali su bitno drugačiji nego u e, fizijskom reaktoru, tako da e, će tehnika za zbrinjavanje tih materijala biti jednostavnija a isto vrijedi i za životni vijek tih materijala. Evo tu ću stati. hvala vam. E, hvala vam na komentarima. Sada ću zamoliti našeg izvjestitelja, gospodina Marineska, da iznese zaključke s rasprave. Hvala vam. Ja bih samo odgovorio na postavljeno pitanje. Nema nikakvih problema sa zemljom domaćinom. Imamo sjajnu suradnju sa tom zemljom. Francuska, inače zemlja domaćin. E, htio bih da to bude i formalno, budući da se sve temelji na neformalnom dogovoru i to je zapravo razlog za moj zahtjev, dakle zahtjev koji sam e, ugradio izvješće. Hvala vam, kolega. Dodao bih samo da bi kolege iz odbora ITRE htjeli otići u posjet e, tom projektu, to bi bio vrlo zanimljiv posjet. I samo da dodam da se e, svi slažemo da su inovacije potrebne Europskoj uniji, međutim inovacije podrazumijevaju i rizik. Bez rizika nema inovacija. Da, kada bismo sada obustavili taj projekt, mi bismo dokinuli ideju o inovacijama u Europskoj uniji. Tako da zapravo nemamo drugu mogućnost nego nastaviti s tim projektom. E, to je međunarodni projekt i mi trebamo imati vodeću ulogu. 11. E, listopada je rok za podnošenje amandmana, a 21 studenog će se glasovati u odboru ITRE. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, Europski fond za regionalni razvoj i kohezijski fond. Dobili smo nacrt mišljenja. E, Joao Ferreira iz e, kluba GUE je izvjestitelj za ovo mišljenje i to e, je da kako sve u sklopu pripremnih aktivnosti za višegodišnji financijski okvir. Europska komisija je podnijela prijedlog Komisije o Europskom fondu za regionalni razvoj i kohezijski fond 29. svibnja. Nova jedinstvena uredba o Fondu za regionalni razvoj i kohezijskom fondu govori o konkretnim ciljevima za potporu Obama fond, objem, jednom i drugom fondu. te prihvatljive aktivnosti. Za nas je vrlo važno da naše teme iz odbora ITRE budu prihvatljive za kohezijski fond i Europski fond za regionalni razvoj. Kolik, kolik Miguel Viega. Zamolit ću kolegu Miguela Viegu da uzme riječ. E, on će mijenjati kolegu Ferreiru. Izvolite. Hvala. Ja ću govoriti portugalski. Htio bih vam objasniti zašto sam ovdje. Kolega Ferreira, nažalost, nije mogao nazočiti sastanku zbog e, ranije preuzetih obveza u Portugalu. Ja ću pročitati njegove bilješke on je radio kao izvjestitelj za mišljenje na ovome dosjeu. E, njegova osnovna pretpostavka jest da treba zadržati ključnu funkciju kohezijske politike. A to je smanjenje e, teritorijalnih i društvenih asimetrija te nejednakosti na teritoriju Europske unije. To mora biti misao vodilja kohezijske politike općenito, a posebno kada je riječ o ova dva fonda. Javne konsultacije Europske komisije u pripremi ovoga izvješća iznijeli su sljedeće zaključke. Većina onih koji su konzultirani kazala je da je iznimno važan cilj smanjenje međuregionalnih razlika te da je još jedan važan cilj suzbijanje siromaštva i socijalna inkluzija. Dakle, to bi zapravo bila polazišna točka za naš rad. A to nas dovodi i do donekle negativnog zaključka. Naime, ovdje je riječ o uredbi E, koja podrazumijeva rez u socijalnom fondu od 10%, odnosno 45% manje sredstava u kohezijskom fondu, što nije dobra vijest. Mislim da bi to moglo ugroziti ove ključne ciljeve koje sam spomenuo. Što više, ovdje bismo čak mogli govoriti o dvojnom smanjenju sredstava kao prvo u kvantitativnom smislu zbog rezova u proračunu, ali je riječ također i o razvodnjavanju ciljeva i o smanjenju mogućnosti država članica mogućnosti izbora u državama članicama. Dakle, to su neke od ideja koje bismo htjeli e, prenijeti i u našim amandmanima. Kohezijska politika bi trebala smanjiti regionalne razlike i nejednakosti, a istovremeno je potrebna veća fleksibilnost possibilidade de país por... vam konkretan primjer. Što se tiče pregovora među zemljama, to bi moglo omogućiti da se iziđe iz ograničenja tematske koncentracije. Na taj način bi države članice mogle sredstva iz kohezijskog fonda izdvojiti za one regije kojima je to najpotrebnije. E, vjerojatno znate da se kriteriji razlikuju od regije do regije. I zaključno bih e, želio spomenuti samo neke od e, najvažnijih tema iz naših amandmana. Dakle, riječ je o visokokvalitetnim i univerzalnim javnim uslugama te o visoko i održivoj mobilnosti unutar regija i među regijama, dakle koje se temelje na se temelje na niskoj razini emisija, dakle poticanje željeznica i tradicionalnih sektora u vrijednosnom lancu, zatim reindustrializacija onih regija u kojima je došlo do opadanja industrijske aktivnosti, jer bez toga neće biti kohezije ne možemo smanjiti gospodarske razlike bez poticanja zapošljavanja u tim zanemarenim regijama. Nadalje, razvoj infrastrukture za što bolje iskorištavanje plavog gospodarstva, e, osnaživanje javnih politika, stambeno zbrinjavanje, poštivanje e, i zaštita okoliša, zatim e, politika urbanog e, razvoja i posebno naglasak na najudaljenijim regijama. Jer smatramo da je e, ovakav pristup prema najudaljenim regijama neprihvatljiv. Žao Ferreira zahvaljuje tajništvu na pomoći u izradi mišljenja i on će da kako biti spreman na suradnju sa izvjestiteljima u Sijeni u daljnjoj fazi rada na ovom mišljenju. Imamo važne amandmane iz perspektive odbora ITRE. Dakle, ukoliko mi želimo da se financiraju neki aspekti koji su za nas važni, Denis Ratke, ispričavam se, iz EPP-a. Zahvaljujem. E, kolega Ferrer nije ovdje, no svejedno prije svega želim e, zahvaliti na odličnim prijedlozima i također veselim se zajedničkom radu sa izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni. A kako bismo sljedećih tjedana, nadamo se, dali važan doprinos e, ovom važnom području politike Europske unije zašto je to meni osobno tako važna tema. Dopustite da kratko pojasnim. Naime, ja dolazim iz Njemačke, iz eh, područja Rura. Eh, znadete, proizvodnja čelika i eh, ugljena, mislim pomalo se zatvaraju, upravo će se zatvoriti rudnik, zadnji rudnik ugljena, još uvijek proizvodimo čelik, ali proizvodnja čelika znatno opada i upravo zato se upravo u moje rodnoj regiji, ali i drugim regijama u Europi dolazi do teške promjene strukture i te strukture će se moći riješiti samo regionalnim i nacionalnim naporima, ali i uz pomoć i koordinaciju Europske unije bez koje to neće ići. A imaju tu i pozitivnih primjera gdje je strukturna promjena otišla u pravom smjeru no imamo puno primjera, posebice u mojem rodnom gradu gdje su zatvorena industrijska radna mjesta, radna mjesta u industriji jednostavno zamijenjena u uslužnom i logističkom e, sektoru, ali to zapravo se odnosi samo na minimalne plaće i to dovodi vodi za sobom do odgovarajućih društvenih promjena i erozije naše ekonomske gospodarske baze. Zato upravo treba dalje raditi na razvoju kohezijske politike koja ima ključnu e, ulogu. A nadalje pozdravljamo ovaj prijedlog Europske unije, to je doista pozitivno, dakle da slabe strukture i određene e, regije u promjeni treba podupirati u tim e, vremenima promjene i također pozdravljamo i uključivanje lokalne razine u izradu programa jer u dobroj koordinaciji nacionalnih i lokalnih programa možemo doći do aktivnosti koje će voditi do multilevel governance-a. što se tiče pet političkih e, ciljeva i skrovne uredbe, želim e, pozitivno podcrtati da s mojeg gledišta to nisu samo aktualne i politički važne teme, nego dobro i u EPP i drugi to vide tako da treba doći do implementacije u stupu socijalnih prava, što mislimo da je ključan aspekt, jer to je rekao i predsjednik Juncker, da mu je to toliko važno, zapravo je upravo važno i, da, i konsekventno da se i na ovom mjestu to spomene. I još e, posljednja stvar, pitanje integracije migranata. Dakle, još jedna tema koja je toliko rascijepila Europsku uniju. E, jedan važan aspekt je oni koji su rekli mi ćemo pitati u, pomoći u pitanju na e, imigracija i e, integracija i tu također treba dati potporu od strane Europske unije. Hvala kolega na ovim komentarima. Rupert Matthews u ime kluba ECR je sljedeći govornik. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Ja bih e, želio čestitati izvjestitelju na ovom nacrtu mišljenja. Nadamo se da će se brzo postići kompromis kako bismo uputili jasnu poruku odboru ređi vezano uz energetiku. Mislimo da je ovo važno kako bi se povećao prosperitet u onim dijelovima Europe gdje je najpotrebniji. Zato pozdravljamo prijedlog komisije koji se usmjerava na čistu energiju, ICT povezanost i mislimo da nije suviše normativan. Također pozdravljamo napore komisije da se usklade pravila i smanji administrativno opterećenje i e, vidimo da postoji komplementarnost između ovog prijedloga i ekonomskog upravljanja. Premda se slažemo sa prioritetima, države članice bi trebale imati maksimalnu slobodu da definiraju svoje prioritete sukladno specifičnim okolnostima. Smatramo da treba poduzeti također daljnje korake. Ovdje se uvoze, uvode neki e, primjeri fleksibilnosti. Države članice će moći više trošiti na fleksibilnost. Smatramo da bi države članice trebale koristiti e, ova sredstva za ispunjavanje nekih cilja čiste energije kao što je smanjivanje emisija stakleničkih plinova. Isto tako je važno staviti naglasak na regije e, koje imaju problema zbog iseljavanja ako se e, ukloni pitanje usklađenosti sa pravilima o državnim potporama, to bi bio korak unazad. Premda se slažemo sa nekim ciljevima izvjestitelja, smatramo da bi uvođenje E, ciljeva za zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje e, bilo ne tako dobro za gospodarstvo. Smatramo da je ovo prilika da se postigne kompromis sa izvjestiteljima i drugim izvjestiteljima u sjeni i nadamo se da će ovaj odbor uticati na konačni tekst uredbe. Hvala. Thank you very much. Uh, e, Viring, je došla ovdje umjesto gospodina Riketa iz Aldeja. Hvala. Gospodin Rike je žao što ne može danas biti na eh, ovom eh, izvješću jer se raspravlja još nekoliko njegovih izvješća u drugim odborima u Terano. Zahvaljujem izvjestitelju na ovom sveobuhvatnom nacrtu. Gospodin Rike slaže se sa izvjestiteljem eh, u podcrtavanju jednog od ključnih ciljeva ova dva fonda, naime smanjiti ekonomske, socijalne i teritorijalne nejednakosti u Europskoj uniji. Gospodin Rike podupire organizaciju e, u dvije tematske koncentracije RDF-a e jer misle da je to važna e, razlika ali slaže se sa izvjestiteljem da različiti udjeli za ove ciljeve bi trebali biti malo niži i gospodin Rike također smatra da neke od izmjena u aneksu idu predaleko i želi e, što to vjerojatno nije u nadležnosti odbora ITRE, iako su neke od ovih predloga zanimljivi. Te na posljedku svojim amandmanima gospodin e, Rike će iznijeti novu ideju da se omogući transfer od 20 milijardi eura iz rdf a u CF CIF e, od ovih 200 e, milijuna koji su tu kako bi se centralno moglo upravljati infrastrukturnim e, projektima za što je CIF se pokazao posebice uspješnim. Prema sadašnjim odredbama 10 milijardi eura već je prebačeno iz kohezijskog fonda u CIF od onih 41 milijarde. I gospodin Rike se nada vašoj potpori po ovoj nove ideji i e, na raspolaganju je za danju raspravu o tome. Hvala. Gospođa Griffin, izvolite. Hvala. A member of the monitoring committee ja sam bila članica nadzornog odbora za ovaj program je iz cilja 1 u merseyside kao članica lokalnog vijeća. Europski novac upravo je uspio transformirati regiju merseyside i bio poveznica između LDF-a i SF-a koja je bila toliko važna, CF-a koja je bila toliko važna. Ali se nije radilo samo o infrastrukturi nego o obučavanju i e, prekvalifikaciji Također su e, se radilo o omogućavanju žena da se vrade na posao time što su omogućena mjesta za e, u vrtićima za čuvanje djece. I to je transformirano općenito i Liverpool i cijelu regiju. No, e, ono što je apsolutno ključno ovdje je da se odluke donose uzimajući u obzir mišljenje lokalne razine i lokalne okolnosti, jer su regije toliko različite i sa različitim ekonomskim startnim položajima i e, treba uključiti sve dionike i u izgradu programa i u sam proces odlučivanja. To je ključno i ne može se događati na razini zemalja članica, nego na lokalnoj razini. Dakle, ne na nacionalnoj, nego na lokalnoj razini u skladu s lokalnim okolnostima. Hvala da svakako važno. Tehnička napomena za budućnost. Dakle, više fleksibilnosti u e, našem odlučivanju je nešto što vi također želite, dakle da shvatim što ste rekli. Next uh, uh, Mr. Kohliček as well. Gospodin Kohliček je također htio nešto reći. Zahvaljujem. Ja bih također imao nekoliko napomena na ovu temu. Publika vzhledem k tvaru zemlje ma spoustu... Hvala. Dakle, mi imamo nekoliko graničnih regija koje kasne u odnosu na druge. Osim toga imamo više od 300 teritorija koji su isključeni i imamo nekih e, strukturnih problema u odnosu na kope. Premda je e, nezaposlenost e, niska, to za nas predstavlja dosta značajan problem. Voljeli bismo da se smanje razvojne razlike među regijama i zato su nam potrebna sredstva iz europskih fondova o kojima danas razgovaramo. Osim toga postoji instrument eh, povezivanje, za povezivanje Europe i sporazum je o prekograničnoj suradnji. No ono što mi se čini važnim jest da se poveća fleksibilnost u korištenju eh, sredstava iz fondova i kao drugo treba pojednostavniti administrativni postupke. U Češkoj većina regija e, koje trebaju uhvatiti korak sa ostalima u gospodarskom smislu nalaze se na selu, riječ je o malim zajednicama koje se suočavaju sa brojnim problemima kada je riječ o administrativnom opterećenju. Hvala komisija. Eh, regionalna obrana politika, gospodin Moričilund. Hvala. Hvala i na ovoj prilici da evo danas komisija nešto kaže ovdje. Zahvaljujem izvjestitelju na radu i razini detalja u nacrtu mišljenja. Pristup komisije za kohezijsku politiku nakon 2020. uglavnom se temelji na izradi politika i uredbi koje podopiruju tu politiku, a koje su znatno kraće, jednostavnije i jednostavnije za provedbu nego do sada. I to je bio jedan od glavnih pokretača u nacrtu, sastavljanju nacrta ove uredbe i razini detalja koji smo pokušali osigurati. Tako da sa, iz perspektive sadržaja za Europski fond za regionalni razvoj i kohezijski fond više manje smo želi zadržati fleksibilni sadržaj, Imamo pet e, ciljeva politika koji su podijeljeni u otprilike 20 specifičnih ciljeva u skladu sa, za razliku od sadašnje strukture gdje imamo 11 tematskih ciljeva i više od 40 investicijskih prioriteta. Tako da ovo više kompaktna prezentacija sa više fleksibilnosti za zemlje članice i regije u izradi programa. No, također tu još treba postići ravnotežu, a ona se odnosi na zahtjev o tematskoj koncentraciji iz prijedloga komisije, gdje mislimo da smanjenje tematske koncentracije bi bio korak u krivom smjeru. Cilj i fokus tematske koncentracije je osigurati izravnu poveznicu između sveokupnih ciljeva i politika Europske unije i ono na što se troši novac iz kohezijskog fonda, i upravo zato imamo ovaj fokus u tematskoj koncentraciji sa ciljem na inovaciji i e, trošenju u području zelenih i niskougličnih ciljeva i to su cjelokupni prioriteti Europske unije kao i e, novca koji se daje na i kohezijske politike. E, tu postoji fleksibilnost za prilagodbu od strane zemlje članica i regija, ono što ne želimo je jako široko financiranje puno previše e, širokih prioriteta čime bi se mogao e, došlo do rizika smanjenja cjelokupnog učinka kohezijske politike. Isto tako želim podcrtati da članak 6. predloga komisije o isključenju iz financiranja je također pripremljen kao izravna poveznica prema drugim e, područjima politike Europske unije i bilo bi doista kontraproduktivno kada bismo utvrđivali e, prioritete politika na jednoj strani, a onda trošili novac u suprotnom smjeru. Dakle, to je ono na čemu se na čemu se crni članak šesti kao temeljnoj ideji i još želim reći da najudaljenije regije su veliki prioritet e, komisije i postoje upravo za najudaljenije regije dodatni predlozi za dodatna sredstva iznad onog što bivaju druge regije i još i postoji dodatna fleksibilnost koja je uključena u predloga kako bi se e, uzele u obzir e, zemljopisne specifičnosti. Te za završne napomene, gospodin Dijega, izvolite. Zahvaljujem. Ja sam sam kratko htio zahvaliti na ovim komentarima i prijedlozima. Doista smo zahvalni, a htio bih naglasiti da smo mi eh, vidjeli ovdje određeni potencijal i područje za konvergenciju naših mišljenja, a što sam sigurna da će E, se pokazati na sastancima izvjestitelja u Sjeni gdje vjerujem da ćemo napredovati i e, ukloniti neke zabrinutosti i rezerve koje smo ovdje čuli. Dakle, još jednom želim reći, optimističan sam, e, vjerujem da ćemo postići dobar uspjeh e, i vidimo se na sljedećem sastanku izvjestitelja u sjeni. E, amandmani do 10.10., 21.11. u Itreu i na regiju 3. prosinca. Točka dnevnog reda 13. E, uspostavljanje E, programa za istraživanje i obuku e, Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021. do 2025. kojim će se dopuniti obzor e, Europa, okvirni program za istraživanje i inovaciju. Gospođa Emija Petra Kumpula na tri je izvjestiteljica, a to je dio legislativnog paketa za okvirni program Horizon Europe za godine 2021-2025 u skladu sa sadašnjim eh, proračunom uz određene prilagodbe i mi smo kao parlament eh, dobili zahtjev eh, da se uključimo u konzultacije na ovom prijedlogu u skladu sa člankom 7 ugovora o Euratomu od strane vijeća. Dakle, evo izvjestiteljici dajem riječ da e, krenemo u raspravu. Hvala predsjedniče, uvaženi kolega. Također želim podsjetiti da je ovo dio istraživačkog e, programa Obzor Europe. Jučer smo dobro raspravljali o važnosti ovog najvećeg istraživačkog programa. E, I sada smo raspravljali danas već i neka povezana pitanja, a sada smo evo došli upravo ovaj E, program e, obuke istraživanja okvira ratoma. To je integralni dio istraživačkih znanstvenih napora Europe i ista načela odličnosti otvorene znanosti već su bila iznesena i u obzoru i prethodnim programima koji trebaju biti smjernice za program Euratom u sljedećem mandatu. I ja vjerujem da je ovo pravi trenutak da počnemo razmatrati ovu E, umjetnu razdiobu između Euratoma i obzora Europa i možda bi trebalo pripremiti e, pravne tekstove da bi se oba programa e, podvela pod suodlučivanje, zajedničko suodlučivanje i evo molim i vijeće i parlament da to uzmu u obziri kako bi se E, program potpunosti integrirao i također ovo 5 plus 2 je godina je malo e, umjetno ali je sve ostalo na 7 godina. Znam da to će zahtijevati neke legislativne promjene. Dakle, načelno pristup e, Komisije za Euroatomije. je nešto što pozdravljam. Jasno odražava i prijašnje komentare i ovog doma o tome kako treba razvijati programe Pozdravljam i mogućnost e, atomskih istraživača također da budu e, prihvatljivi pod akcijama iz stupa Marie i također pojednostavljanje programa i također usklađivanje sa e, ovim širim programom istraživanja i znanosti u skladu, skladu sa predlogom komisije. Nadalje, što se tiče ključnih elementa programa, sigurnost nuklearne fizije, budući e, e, programi e, i zajednički razvoj u području GIC. Mislim, sigurnost je ključna za iskorištavanje prednosti ove tehnologije i minimalizacije povezanih rizika. Naime, sve nuklearne objekti moraju se povoditi za najvišim odredbama sigurnosti u radu, a što se tiče klimatskih ciljeva, sigurne tehnologije su, imaju prednost, a nuklearna energija jeste jer je e, dobar iz energije, ali doprinosi također i dekarbonizacije energetskog sustava, no Sigurno upravljanje postojećim reaktorima je ključno i važno je održavati i širiti široku nuklearnu ekspertizu Europske unije. Zato u svom izvješću kažem da bi trebalo malo preraspodijeliti sredstva iz GRC-a u stup istraživanja sigurnosti nuklearne cijepanja fizije i tu predlažem dakle izmjenu nekoliko postotaka. GRC je e, odličan izvor odličnih istraživanja, važan stup ovog programa, a pitanje je trebali nam više e, financiranje za fizijski stup kako bismo postigli kritičnu masu i održavanje kapaciteta za sigurni rad gdje je to potrebno. Tako da e, fuzijsko istraživanje treba se nastaviti i financirati, to je već rečeno u ranijim temama, neću ponavljati, a što se tiče e, financiranja Da, dobro, trebali smo ranije i više uložiti u fuziju, ali dobro, to je rasprava koju sad ne možemo voziti, voditi, su prošla babe s kolačima, a to smo već i raspravili pa u tom smislu se ne predlažem ni izmjene. Dakle, potrebno je investirati u razvoj fuzijskih tehnologija i također e, treba do kraja izraditi Fusion Roadmap, e, to je poduprla i plenarka sa velikom e, većinom u ovom programskom okviru. Dakle, najveći dio sredstava treba iz ovog programa treba dalje ići u područje fuzije. Hvala na e, ovim napomenama. A sada izvjestitelji u sjeni za EPP. Gospođa Grostet, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Dopustite mi prije svega da zahvalim e, izvjestitelju pour l'Europe, pour l'Union européenne et mislim da je ovo vrlo važan program za Europsku uniju i u ostalom to je jedan od prioriteta mog eh, kluba zastupnika. E, mnogo smo danas govorili o nuklearnoj energiji. Već smo čuli da to omogućuje smanjenje e, emisija iz stakleničkih plinova, što je naš cilj u Europskoj uniji, tako da je to važno za europsku strategiju dekarbonizacije kroz jedan duži rok. E, ovaj prijedlog Europske komisije podsjeća i na taj aspekt. Što se tiče e, nuklearne energije, to je jedan inovativni sektor, kao što smo čuli i u izvješću o ITER-u. Ona, otvara nova, ona omogućuje otvaranje novih radnih mjesta, osnažuje lidersku poziciju Europske unije, što je vidljivo i iz projekta ITER. O tome smo ranije govorili, tako da se ne smijemo lišiti e, te pozicije. Također je važno e, financirati istraživanje i razvoj u ovom području E, to ima e, brojne pozitivne posljedice u e, zdravstvenom, u zdravstvenoj skrbi i mislim da trebamo iskoristiti sve postojeće sinergije. To je također jedan sektor koji sa sobom nosi brojna sigurnosna pitanja što se tiče postrojenja i sigurnosti osoblja. U ovom programu se inzistira i na tim aspektima. Mi moramo imati značajna sredstva za Euratom te mogućnost fleksibilnosti među pojedinim e, strateškim prioritetima. Ja e, podržavam izvjestiteljicu u potpori e, nuklearnoj fisiji i sigurnosti, ali ne smijemo zanemariti niti ovo što smo malo čas rekli vezano uz istraživanje i razvoj te fuziju. Prema tome treba pronaći pravu mjeru i ravnotežu i ostaviti prostor za fleksibilnost eh, kada je riječ o proračunskim sredstvima koje se koriste u provedbi programa. Hvala, gospodin Kohliček za izvolite. Hvala. Moji Zahvaljujem kolegici i zahvaljujem Françoise Grostet eh, na iskazanoj potpori ovome programu. Čini mi se da ovdje postoji nešto što nismo spomenuli, a to je popularizacija i potpora ovakvoj edukaciji u srednjim školama i visokoškolskom obrazovanju. Danas nam u EU pomalo ponestaje čitava jedna generacija diplomanata iz visokih škola. Svi sudjeluju u kampanjama protiv nuklearnih, nuklearne energije, tako da je vrlo teško, u ovom sektoru ne možemo zaposliti ljude koji nisu educirani na odgovarajući način. Riječ je o inženjerima koji moraju položiti određene ispite da bi se mogli približiti radioaktivnim e, materijalima. Zatim tu postoje neki posebni lijekovi koji se koriste e, nuklearnim materijalom. To će biti važno za budućnost i imat će sve veću važnost u buduće. Dakle, radioaktivni jod e, se koristi kod liječenja nekih bolesti. Zatim imamo još jednu treću temu koja je ovdje važna. O tome smo raspravljali kada smo govorili o izvješću Kurumbašev. Riječ je o zbrinjavanju slabo i jako radioaktivnog materijala prilikom razgradnje nuklearnih postrojenja. To je jednako važno kao i transformacija nuklearnih materijala, bilo da je riječ o kobaltu koji se koristi u medicinske svrhe ili nekim drugim e, materijalima. Mislim da bi bilo poželjno da to dopunimo jer mislim da bismo upravo u tom segmentu mogli biti predvodnici u svijetu i to je sastavni dio obzira Europa. Gospodin Tamborana za FDD. Hvala. Mi se slažemo da treba biti više uključene parlamente kada je riječ o istraživanju u okviru Euroatoma. Također, program bi trebao biti usklađen sa političkim prioritetima Unijema. Međutim, e, pitanje je financiranja. Smatramo da istraživanje i osposobljavanje ne treba financirati metode i instrumente koji čak e, i e, indirektno produžuju život nuklearki, a koje su na životu već 140. E, Imamo 140 nuklearnih e, reaktora, od kojih je mnogo njih, veliki broj, vrlo loše. To je tako reći slon e, u e, prostoriji kojeg se ne dotičemo tema koje, koju ne pokušavamo riješiti, ali je krajnje vrijeme da to učinimo. Upravo to je nešto što moramo iskoristiti kako bi povećali razinu sigurnosti. Također tu je nuklearna medicina je isto tako upitna kada je riječ o nuklearnom otpadu kojem treba jako, jako dugo vremena da zapravo postane neutralan. Hvala. Hvala vam lijepo. gospođa Lije za ENF. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem također izvjestiteljci. Mi e, ponavljamo svoju potporu u ciljevima Eurotoma i ovom novom e, petogodišnjem programu. Žao nam je što je došlo do smanjenja proračunskih sredstava za tako važnu problematiku u smislu sigurnosti, ali i opskrbe energijom te e, u smislu zdravstvene skrbi i zaštite okoliša. 1,67 milijardi eura za pet godina znači samo oko 300 e, milijuna godišnje i žao nam je što komisija nije kao svoj cilj zadržala i e, pitanja fisije. Svi Evropljani su zainteresirani za nuklearnu sigurnost, e, premda svi ne koriste nuklearnu energiju za proizvodnju električne energije. Što se tiče posljednjeg teksta o Euratomu koji smo razmotrili u ovome odboru, mi smo razmjerno zadovoljni ovim novim prijedlogom. Nuklearna energija se treba smatrati e, načinom proizvodnje koji može doprinijeti smanjenju emisija, ali isto tako i doprinosu u istraživanju o fisiji koji je sastavni dio ovoga programa. Također se slažemo sa ciljevima budućnosti fuzije, međutim, što se tiče stajališta izvjestiteljice vezano uz konsultacije parlamenta u svakoj fazi programa, smatramo da bi to moglo zakomplicirati funkcioniranje ovog povijesnog programa. Hvala. Hvala gospođo Leševalije. Glavna upravo Research, e, Europska komisija, gospodin Patrik Čan, Hvala predsjedatelju. Zahvaljujem i izvjestitelju kao i svim zastupnicima koji su doprinijeli ovoj pozitivnoj raspravi u vezi našeg prijedloga. Komisija je krenula od konsensusa u Uniji nakon e, katastrofe u Fukushimi. Konsensus je bio da se usredotočimo na istraživanje i to zbog sigurnosti i zaštite od radioaktivnosti. To smo naglasili, a to su nastavile naglašavati mnoge države članice u okviru našeg programa. Mi pozdravljamo doprinos Europskog parlamenta raspravama koje se vodi, vode u okviru Euroatoma i ovog programa. Mi e, želimo da ona većina koja je glasala za produljenje postojećeg e, programa do 2020. pod temeljem Euroatoma postoje neke neka ograničenja u smislu formalnog e, sudjelovanja Europskog e, parlamenta, ali sam sretan što je pokrenuta inicijativa za ovo izvješće i veselimo se budućem radu na nekim od aspekata. Prijedlog e, komisije se naslanja na E, uspjeh e, trenutačno postojećih e, programa osposobljavanja i istraživanja Euroatoma. Naravno, uvedene su i neke nove stvari. Kao prvo, prvo namjeravamo povećati dosljednost i usklađenost svih ciljeva kako bi kako bi e, svi aspekti e, istraživanja bili dovedeni u isti okvir. Imamo i e, amandmane iz izvješća koja se koji se osvrću na alokacije iz proračuna. A komisija je nastojala postići ravnotežu između različitih sastavnica u što je moguće skladniju cjelinu i kombinaciju. Naravno o tome valja još e, razgovarati. Također, e, mnoge primjedbe idu u smjeru prijedloga komisije. Govori se o budućim naraštajima nuklearnih istraživača u Europskoj uniji koji će nam omogućiti da zadržimo naše, e, naše intelektualno vodstvo u ovom e, području. Također, pozdravljamo uključivanje u e, tih istraživača u e, sve akcije izvjestitelje s pravom ističe nužnu dosljednost e, i usklađenost Euratoma i programa Obzor Obzor Europa i mi smo jutros to komentirali po prvi put je to ugrađeno u naš prijedlog, dakle ugrađen je eksplicitno spominjanje sinergija između ova dva programa. Idemo dakle u pravnom e, smjeru, međutim e, postoje pravni temelji e, koji nisu isti. U našem prijedlogu smo isto tako preuzele neke ideje za veću upotrebu ionizirajućeg zračenja, da se e, poveća, proširi ta upotreba, da se iz medicine e, prebaci, premjesti u sigurnosni sektor i industrijski sektor. Sve u svemu, po mom mišljenju, prva je rasprava meni bila vrlo korisna Omogućila mi je da e, shvatim što najviše zanima e, zastupnike, a što ćemo vidjeti i u amandmanima. Hvala. Sad molim izvjestiteljicu za zaključne komentare. Hvala. Rado ćemo proći detaljno kroz e, amandmane. mnogo je bilo dobrih komentara, sada su ciljevi vrlo puno jasnije eh, u smislu eh, razvoja tehnologije kojima bi se osigurala sigurnija razgradnja. Međutim, eh, razgradnja mora pasti na sektor, ne može javni novac uvijek sudjelovati e, u e, razgradnji. Treba nam znanje o sigurnosti, a, a to znanje počiva na e, sektoru. Hvala. Thank Mia Petra. Hvala Mija Petra. Do četvrtka treba predložiti amandmane, točnije 11. listopada. U 2.30 se vidimo nakon stanke za ručak. Hvala svima. Vidimo se ponovno za 2,5 sata.